Nadam se da su zastupljeni svi klubovi zastupnika. Vidim ovdje nekoliko novih lica koja su došla glasati. Najprije vam želim reći da, kako se nadam, da ste proveli dobre praznike, u to ne sumnjam, svi izgledate u formi, tim bolje jer ćemo imati puno posla. Posjećam vas da će ovaj sastanak koji treba biti dosta kratak e, da se emitira live na našem na našoj stranici. To vam govorim da, <laughs> da izbjegnete da, da kažete nešto što možda ne biste trebali. Između oslog vam predlažem da usvojimo dnevni red. Ako se slažete, imali prigovora na dnevni red? Svi se slažemo. Dobro. Dakle, dnevni red je usvojen. Ako nema prigovora, zamolću vas također i da usvojimo zapisnik sa zadnjeg sastanka 15. srpnja. Imali primjedbi, prigovora? Ne vidim. Smatram onda da smo usvojili dnevni red Imate li svi glasačke kartice? Tko nije donio svoju glasačku karticu? Tout le monde a sa carte de vote, très bien. Dakle, svi imaju svoje glasačke kartice. Naime, ovo su kratka glasanja, ali važna. Radi se o proračunskim amandmanima i o našem mišljenju o nacrtu proračuna. Započet ću sa e, amandmanima na proračun. Jesu li svi spremni? Jesu. Amandman 6403. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prosto ja nemam nikakav ekran ovdje pred sobom? Dobro, prekidamo sve. Idemo iz početka. Hoću da mi se prikažu rezultati glasanja na ekranu. Dobro, sve prekidamo, idemo iz početka. Slažete se? Smatramo da prvo glasanje nije bilo važeće jer se nije bilo spremno. Kako to da ovaj ekran ne funkcionira? To nije moj problem, ja nisam tehničar. Puno toga radim ovdje, ali nisam u stanju popraviti televizor. Ipak sjedim u suvremenom parlamentu gdje bi stvari trebale funkcionirati. Gospodine Finch, nemojte iskoristiti ovu prigodu da kažete kako Europa ne funkcionira. Dobro, onda ćemo raditi bez tog ekrana tehničar telefonira, tako da pretpostavljam da će do kraja glasanja stvar biti rješenja. Idemo iz početka. Dakle, prvi amandman na proračun 6403. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6404. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6405. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6406. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 6434 koji grupira određen broj uvodnih izjava. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6427. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6407, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Otvaram glasanje za amandman 6414. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6420. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6408. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Odbija se. Ispričavam se. Da, da, odbija se. Amandman 6437. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6409. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6410. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6411. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64.13. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Hvala na ekranu. Usvaja se. Amandman 6436. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 6415. A, ispričam se. Zašto? Ispričam se, ostali otpadaju jer je usvojen 6436. Dakle, prelazimo na 6424. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 6428. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na pilot projekte. 6400 otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 6401 sam povukao. Pilot projekt 6402 otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Pilot projekt 6416, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Pilot projekt 6417, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 6418, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 6421. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Pilot projekt 6422. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 6, 4, 2, 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6, 4, 2, 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 6, 4, 2, 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 6429. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6430. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6431. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 6432. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I konačno 6433. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Eto, toliko. Dragi kolege, završili smo sa amandmanima na proračun i zahvaljujem vam na tome. U buduće, odnosno sada već možemo preći na nacrt mišljenja, ako se slažete. Imamo 15 amandmana. Dakle, počinjemo odmah. Amandman prvi, otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman peti. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi. Usvaja se. E, glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. I konačno, amandman 14. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Dalje trebamo još glasati o prijedlogu u cijelini. Otvoram glasanje. Zatvoren glasanje. Usvojeno. 14 glasova za, 3 protiv i 3 suzdržana. Hvala kolege. Završili smo s glasanjem. Najprej hvala. Donc nous allons passer euh, à la suite, c'est quoi la suite Idemo sad dalje. Dakle, kolege koji su došli i koji trebaju ići, dakle, koji su došli glasati i koji neće ostati, sačekat ćemo da izađu. Émilie, prendre en photo le Vous allez là-bas, vous prendre en photo.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 Le monde soit installé. Ok, c'est bon Dobro, jeste li se svi smjestili? Oni koji žele čavrljati, neki izađu u i tamo nastave. Dakle, radi se o sustavu kontrole izvršenja primjenjiv na području obuhvaćenom konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu Sjeveroistočnog Atlantika. Izvjestitelj je naš kolega Ole Kristensen, kojeg sam negdje vidio, a tu je. Ovo zakonodavno izvješće dodijeljeno je klubu zastupnika socijalista na sastanku koordinatora 31.3. Tad je Ole određen da bude izvjestitelj. Sada ćemo imati predstavljanje izvješća, a rokovi za amandmane su određeni. Dakle, odmah predajem ove riječ. Izvoli, imaš riječ. Thank you, Mr. President and dear colleagues. As I already stressed on the committee meeting in July, Hvala predsjedniče. Kao što sam rekao na sastanku u srpnju, mislim da je ovaj dosije dosta kontroverzan. Ovo Ovo je nešto bi ovaj odbor u svakom slučaju treba poduprijeti. Ovdje su uključene tri preporuke koje ne uvrstio uz europsko pravo. Europska unija je već e, odobrila ove preporuke. Prva preporuka 152013 izmjenjuje zemlju luke iskrcaje i Dakle, objašnjeno da plovila koja sudjeluju u prekrcaju u regulatornom području kao plovila primatelji moraju dostaviti obavijesti o luci. Druga preporuka 9.2014. usklađuje e, sustav e, suradnje sa FAO-om o mjerama luke i stupa na snagu 1. srpnja 2015. godine s obzirom da su se o tome dogovorile ugovorne strane. Konačno treća preporuka 12.2015 mijenja postupak obavijesti kada je riječ o državi luke i kontrole kada se radi o stranim brodovima i prelasku na, e, sa papirnih na e, online formulare. Mislim da su ovo važni koraci protiv nezakonitog, protiv NNN ribarenja, dakle zakonitog neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Mislim da je komisija ovdje napravila zadovoljavajući posao u e, prijenosu u pravo Unije. Zatim, isto smatram da ovo treba odobriti samim tim što je Europska unija i nejavko ovo odobrila. I treće, mislim da se moramo pozabaviti jako brzo ovim dosijom. Ovo bi trebalo biti, je trebalo biti napravljeno do 1. srpnja kada su e, stupile na snagu preporuke iz 2014. 9.2014, tako da ne bi trebalo usvajati nikakve amandmane koji bi zakomplicirali i usporedili ovaj postupak. U svom e, obrazloženju iznio sam dvije e, kritike i dvije pouke. Mislim da je jako važno da komisija Mislim da je komisija usvojila naviku e, kasnog donošenja određenih e, tekstova u jako kasnoj fazi rasprave, što znači da su vijeći i parlament pod velikim pritiskom i ne mogu zadovoljiti e, zadane rokove. I to utječe na kakvoću zakonodavnog rada jer nemamo mogućnost da se, jer ne možemo jak, takvom brzinom kvalitetno obraditi dosje. Dakle, to je postalo više prije pravilo nego iznimka glede postupanja. I nadam se da će ovo komisija primiti na znanje. Zatim što se tiče kontrole izvršenja, to je nešto što trebamo napraviti što prije moguće. Ali čini mi se da se komisija previše usredotočila na reviziju dviju uredbi o e, regulatornim o regionalnim e, organizacijama za upravljanje ribarenjem. No, zaključno želim reći da se nadam da će e, izvjestelju Sjeni i odbor podržati moj prijedlog i da će omogućiti da ovo zaključimo što je prije moguće. Slobno mi se objavite, slobodno mi se javite i obrate ako želite priložiti neke amandmane i ako želite o nečem razgovarati. Hvala na slušanju. Merci Charlie pour cette Hvala ti Ole na ovom izlaganju. A sada predajem riječ kolegama ukoliko žele nešto reći u vezi s ovim dosijem Gospodine Korbet, Richard Korbet. Hvala u Kristensenu na preciznom, konciznom izlaganju s kojim se u potpunosti slažem. Imam samo jedno pitanje. Da li područje koje pokriva sjeveroistočni Atlantik pokriva i farsko otočje i da li ima ikakvih odredbi koje su na bilo koji način povezane sa lovom na kitove. tu veux Gabriel, traži si riječ? Ovdje će odgovoriti kasnije na sva pitanja. Muchas, muchas Puno, vam hvala predsjedniče. Ja govorim u ime svog e, kolege Anija, znači neću izgledati prezime jer mi to preloše ide. On nije mogao doći, u zadnjem časti je otkazao. U ovom slučaju moja kolegica je u više manje e, se slaže sa ovim e, izvješćem i s izvjestiteljem i također smatramo da je stupanje na snagu zaista od temene važnosti. Želimo da se dogodi kad je predviđena. Ne želimo nikakva dodatna kašnjenja. Upravo zato želimo samo reći da je naša ideja da podržimo izvješće mm, gospodina Kristensena. I također želimo izraziti bar dio nezadovoljstva koji je vezan uz datume koje nam je e, naložila komisija unutar, tih rokova. Dakle, parlament i dalje insistira na tome da moramo imati e, bolje, kompletnije postupke i da to moramo napraviti u pravodobnom vremenu, a ne e, hvatati rokove koji su apsolutno neprihvatljivi. Dakle, ta metoda nije prihvatljiva, nije najbolja i ne ide u onom smjeru u kojem svi mi želimo. Mi želimo što bolje zakonodavstvo i zato je to neprihvatljivo. Hvala. Merci Gabriel. Hvala ti Gabriel. Želi se još netko javiti za riječ? Ne, koliko mi se čini. Dobro. Sad predam riječ predstavniku komisije, gospodinu Verboru. Gdje To je. Izvolite imati riječ. Hvala predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti izvjestelju na izvješću. Kad se radi o kratkim rokovima, mogu se samo ispričati zbog toga. To je djelomično pod našom odgovornošću. Najčešće preporuke stupaju na snagu u roku od 60 dana nakon njihova osvajanja. Dakle, mi se trebamo, na primjer, kad se sastanemo u studenom, onda 60 dana kasnije stupio na snagu kada se radi o preporuci 9 kroz 2014. Tražili smo odgodu za stupanje na snagu. Odgodu do kraja 2015. godine, što nije bilo e, prihvatljivo za druge ugovorne strane. Nastojali smo doći do kompromisa i došli smo do e, kompromisa 1. srpnja, to je bio 1. srpanj 2015. godine. Ima što se na umu, naravno, prijenos u pravu unije nije jedno, jedno od najuzbudljivijih aktivnosti. Tu se radi dakle o prijenosu i o dogovorenim mjerama i uložili smo određen napor da to sve bude preneseno pravovremeno i imajući to na umu, dakle, kada je riječ o preporuci 9 kroz 2014 i 12 kroz 2015, one predstavljaju jednu cijelinu, a preporuka 10 kroz 2015 e, e, ona je usvojena u uh, mjestu 2015. godine i e, usvojena od strane NEFKA, tako da bi treba, treba biti imajući sve ovo na umu, to nije jako veliko kašnjenje i sam međunarodni forum RFMO e, su upoznati s tim i mislim da možemo slobodno reći da imajući na umu zakonodavni postupak u Uniji nismo ovo mogli usvojiti do 1. srpnja već na sljedećem sastanku e, odbora NEF u 11. mjestu 2015. godine moći ćemo to tada usvojiti. Prelazim sada na pitanje o Farskom otoču. Mislim da da. Danska je u ime Farskog otočja i e, Grenlanda ugovorna stranka, tako da E, Farsko otočje jest uključeno u NEFK konvenciju i uključeni su, dakle ovo se primjenjuje na Farsko otočje naravno, no NEFK se ne bavi pitanjem lova na kitove, to je pitanje kojem se bavi međunarodna komisija, odnosno međunarodni odbor za lov na kitove. Dakle, ova se schema primjenjuje na Farsko otočje, ali se ne bavi, odnosno ne pokriva pitanje lova na kitove. Mislim da sam više manje odgovorio na sva pitanja i komentare. Hvala. Pardon. Merci beaucoup. hvala. Ole, dajem ti ponovno riječ, jer si i ti prozvan od strane komisije, tako da možda imaš neke odgovore za Richarda ili Gabriela. Zahvaljujem komisiji što je odgovorila na e, izjavu e, gospodina Korbeta, znači također i Farski otoci ulaze u ovo područje primjene, ali ne također i aspekt koji se tiče lova na kitove, to je izvan e, kontrole luka. Zašto? Zato što se u tom slučaju regulira e, sve na specifičnom temelju, e, na specifičnoj bazi, zato što se e, takav ribolov kontrolira izvan luka. Zahvaljujem vam na potpori i vidjet ćemo hoće li možda netko predložiti amandmane, ali ja sam u svakom slučaju na raspolaganju i surađivat ću sa svim kolegama. Merci beaucoup, cher hvala, dragi Dakle, rok za amandmane je 7. rujen, 12 sati. Glasat će se na odboru 12. ili 13. listopada, vidjet ćemo, a na plenarnoj, u, na drugom plenarnom zasjedanju u studenom 2015. godine. Toliko. Sada prelazimo na sljedeću točku. Tu se radi o izlaganju komisije kao što sad redovno radimo, o delegiranim i provedbenim aktima. Dobili smo novi delegirani akt od sastanka zastupnici, od prošlog sastanka zastupnici trebaju ocijeniti to, tu se radi o delegiranoj u, uredbi koja se tiče Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo glede financijske korekcije i e, paušalne financijske korekcije. Dakle, 21.8. smo dobili e, zaduženje za ovaj delegirani akt. Tajništvo je e, već sastavljen dokument koji vam treba služiti kao temelj za analizu. Ako imate neke e, nešto za dojaviti i to trebate se javiti sa tajništvu. Mi sada e, prema novom pravilu e, dajemo, određujemo izvjestitelje za delegirane akte, a po pravilu to je isti onaj izvjestitelj koji se bavi e, izvješćem koje, za koje je delegirani akt povezan. Dakle, predajem riječ odmah predsjednik komisije koji će nam napraviti jedno kratko izlaganje o delegiranom aktu, a tu se radi o Elizi Roller koju nisam vidio i koju pozdravljam ovom prilikom. Dobar dan svima. Zahvaljujem e, gospodine Kadeki, zahvaljujem e, svim prisutnima. Dakle, ovo je jedan od posljednjih delegiranih akata koji se tiče EMFF-a, dakle, svi možete odahnuti. Važnost ovog delegiranog akta je vrlo visoka, zato što je to posljednji od tri delegiranih akata koji povezuje Europski fond za pomorstvo i ribarstvo sa pravilima e, koja su E, zapravo iz e, organizacije zajedničke ribarstvene politike. Mi vam, evo sad ću vas samo podsjetiti na neke stvari. Prvi delegirani akt se tiče ukidanje plaćanja, odgoda plaćanja u slučaju neispunjavanja obveza iz e, iz ugovora i neispunjavanja obveza iz zajedničke ribarstvene politike. Drugi delegirani akt omogućuje komisiji da uspostavi e, čitav niz mjera za utvrđivanje neispunjavanja obveza i treće se tiče financijskih ispravaka. Na taj način se omogućuje komisiji da nakon što su sve mogućnosti već e, bile e, isprobane, odnosno ostvarene, da se primijeni takozvani financijski ispravak i to E, fiksni financijski ispravak. E, taj delegirani akt se može također vidjeti e, jasno definiran i u prilogu gdje su navedeni svi jasni slučajevi kršenja i sve znači fiksni, svi fiksni financijski interesi. Mi smo razgovarali o tome već više puta, imali smo četiri sastanka sa skupinom stručnjaka iz EMFF-a, također i sa predstavnicima parlamenta vijeća. Imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo raspravljali o tome. Mislim da je pred nama zaista dobar tekst u kojem je načelo proporcionalnosti, a to je ono što su države zaista žele, upravo načelo koje nam jamči da poštujemo e, sva pravila i zajedničke ribarstvene politike kako bismo e, što je više moguće održali e, tu politiku integriranom Hvala Eliza u ime komisije. Ja kao izvjestitelj o ovom delegiranom aktu, s obzirom sam joj izvjestitelj o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, imam nekoliko kratkih komentara. Kao što je to objasnila predstavnica komisije, ovaj delegirani akt određuje e, paušalne iznose za financijske ispravke u e, okviru suradnje za e, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ono što je predloženo mi se čini e, zadovoljavajuće, dakle e, ja sam za usvajanje ovog delegiranog akta. Naravno svi mogu tražiti produženje e, rokova za ulaganje prigovora ili primjedbi, no ja sam to htio reći u svom svojstvu izvjestitelja. A sada predajem riječ kolegama ukoliko žele nešto reći o ovom delegiranom aktu. Nema. Niko se ne javlja za riječ, odlično. A, dragi moj Werner, izvoli. Hvala. Ja mislim da to ima smisla da se sredstva koriste za predviđen cilj i naravno da je to tako redu. No imam jedno pitanje vezano uz operativni program. Prije ljetne stanke smo čuli jedno izvješće koliko operativnih programa je usvojeno iz novih država članica i čuli smo da je jako malo takvih operativnih programa. Je li se situacija možda u međuvremenu već izmijenila tako da se MMF može i primijeniti? Ne znam je li e, kolegica koja je odgovorna za delegirane akte e, možda spremna dati odgovor na to. Alors, cette question est tout à fait intéressante. Ovo pitanje je jako zanimljivo. Je. Posjećam vas da je ovaj Europski fond za pomorstvo i ribarstvo izglasan u prvom kvartalu 2014. godine sa odredbom gdje se e, predviđa retroaktivno postupanje i kao što znamo nekim državama je teško provesti svoje neke programe, dakle možemo postaviti pitanje Lizi kako stvari stoje po tom pitanju i da li stvar dobro napreduje. Zahvaljujem predsjedniče. Ja vam mm, mogu reći da 14 od 20 operativnih programa je odobreno. Austrija, Češka republika, Njemačka, Danska, Estonija, Finska, e, Latvija, Litva, Malta, Nizozemska i Švedska, Slovenija i Slovačka. E, drugi operativni programi su sada u fazi rasprave. Pet država članica su poslale e, svoje revidirane verzije, a četiri e, bi trebale tek poslati svoje revidirane programe i to do kraja ovog mjeseca. Nadamo se da ćemo imati u cijelosti sve zahtjeve prihvaćene. Pa da, možemo to i možemo s tome i nadati jer nakon čitanja ovoga što ste nam poslali vidimo da zemlje na koje najviše utječe zajednička ribarstvena politika nisu u, na tom popisu. A to je zabrinjavajuće jer ima nekih zemalja koja su vam vjerojatno poslale svoje operativne programe, ali se to na njih uopće ne tiče, ne odnosi. Neću ovdje navoditi niti jednu jedinu zemlju, neću, ali vidimo da Francuska, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina, dakle ove velike, a i druge zemlje koje, na koje se ovo e, odnosi da su e, u velikom kašnjenju što je šteta. A opet s druge strane vidimo da neke zemlje imaju još dodatne projekte koje, koje, koje žele predstaviti. No ipak veliko je to zakašnjenje, sada je treći rujna 2015. godine, dakle ovdje se stvarno radi o velikom zakašnjenju, a Europa bi trebala napredovati malo brže i po ovom pitanju, a i po drugim. Toliko. Hvala Iza, hvala kolege. Ako se slažete, čini mi se da smo iscrpili dnevni red. Dakle, mi još nismo u potpunosti iscrpljeni, ali jesmo iscrpili dnevni red. Sljedeći sastanak našeg odbora održat će se u Briselu u utorak 22. rujna 2015. od 15 do 18.30 i u srijedu 23. rujna od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30. Računam na vas, zahvaljujem se prevoditeljima i poslužiteljima. Zahvaljujem tehničaru koji je popravio ekran. I općenito svima vam zahvaljujem. Hvala.